Štovane dame i gospoda, za početak kolega Svoboda zamolio je za još jednu točku dnevnog reda. Izvolite gospodine Svoboda. Molim vas zauzmite mjesta, štovane dame i gospodo. Riječ ima Svoboda. Uh, Samo kratko. Bivši predsjednik Cipra dakle, će biti pokopan u trenutku u kojem smo mi danas ovdje. On nije iz naše političke skupine, ali on se borio da Cipar bude jedinstven i da bude dio Europske unije. I mislim da je bio velika osoba i borio se za članstvo Cipra u Europskoj uniji i želio sam samo reći da se u ovom trenutku pokapa Hvala gospodine Svoboda, ja sam izrazio sučut obitelji u ime Europskog parlamenta. Imam želju vezano uz dnevni red i to kolega Dakle, imam želju vezano uz kolega Uđijas. Izvolite. Kolega, kolega Uđijas. Hvala vam predsjedniče Šulc. Danas je vrlo važan dan za Europski parlament. No, nažalost, jučer večer je tornado pogodio moju regiju, Sardenju. I izazvao na desetke mrtvih. Molio bih vas da kao znak solidarnosti uz sve ono što će biti učinjeno kako bi se aktivirao fond za solidarnost ovo je zahtjev kojeg dajem u, uh, u ime mojih kolega. Molim vas, dakle, minutu šutnje za naše sugrađene. Sugrađane koji su žrtve ovog velikog nevremena, ali koji su nam vrlo blizu. Tako vas molim za minutu šutnje. Gospodine Uđijas, ja ću se... Hvala vam lijepo na ovoj primjedbi ja ću vrlo brzo se vratiti na ovo, jer imam još i neke druge obavijesti povezano sa ovom istom. Gospođa, gospođa kolegice Baračuzi, vi ste se javili, izvolite. Hvala. Da, baš kao što je kolega rekao, Sardinija pogođena ciklonom Kleopatra. 18 mrtvih se brije u ovom e, trenutku. Sela i gradovi su potopljeni, potopljeni blatom i zgrade i kuće su uništene. Kako bismo izrazili našu bol, našu zabrinutost i poziv ovome parlamentu da se založi kod vijeća i kod komisije te zatraži obvezu za ponovnu izgradnju kako bi se Sardini pružili potrebna sredstva iz Fonda solidarnosti. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala kolegice Baračure, institucije su ovdje nazočne, um, vaš apel je sigurno prihvaćan strane komisije i vijeća. Ja pretpostavljam da i kolegice, gospodin Morganti također, mislim ili pretpostavljam da je to uz isti ovu, istu ovu temu. Da, samo sam htio izraziti svoju solidarnost građanima Sardinije. Ti ljudi su primjer ljubavi prema svojoj zemlji, prema tradiciji i prema jedinstvu. Stoga se pridružujem svojim kolegama u izražavanju solidarnosti i pozivam parlament da učini sve što je moguće kako bi pomogao našim građanima na Sardiniji. Gospodin Turmes, isto vezano za ovu temu, izvolite. Hvala vam kolege, naravno moramo biti solidarni sa ljudima na Sardini, no imajte na umu da to je ekstreman slučaj, klimatski slučaj, isto kao što se dogodilo na Filipinima. To su prvi znakovi da klimatske promjene se zbilja događaju. i nadam se da, će u svjet, da ćete u svjetlu toga neki od vas promijeniti svoja mišljenja. Hvala gospodine Turmes. E, gospodin Kavada, vezano uz e, dnevni red, odnosno poslovnik. Hvala gospodine predsjedavajući, evo samo brzo želim e, tražiti od ovog parlamenta da pokaže suosećanje i za dva francuska novinara koja su ubijena prije desetak dana u Maliju od strane terorističkih strana. To je bio ogroman šok za cijeli svijet do te mjere da su Ujedinjeni narodi također iskazali svoje suosjećanje i molim također Europski parlament da iskaže svoje suosjećanje u obliku jedne minute šutnje e, za ova dva ubijena novinara. Hvala. E, upozoravam kolegice i kolege da niti jedna točka nema veze sa dnevnim redom. E, koliko god bili opravdani vaši e, javljanja, zamoljen sam od strane kolegica i kolega iz različitih zemalja koji se bave situacijom u Maliju, ali prije svega sam e, upitan od strane i zamoljen od strane novinara i djelatnika medijskih e, ponoviti ono što sam kazao već prije tjedan dana i to iskazati Žilen Dupont, obitima Žilen Dupont i Dupont, ova dva novinara radija France International i izraziti svoj duboku sučut oba novinara su ubijeni tijekom obavljanja svojih e, poslova u izvještavanju o konfliktu u Maliju, postali su žrtve terorizma i na brutalan način su ubijeni. Stoje kao predstavnici ova dva novinara, čitavog niza novinara koji su u obavljanju svojih e, zadataka postali žrtve rata, podemljivanja i terorizma. Stoga je minuta šutnje koje ćemo prikazati za ovo dvije žrtve koje će se tisati ovo dvojce pokazuje solidarnost sa njihovim obiteljima, ali vrijedi jednako tako za sve novinarke i novinare koji se bore za slobodu informacija svojim životom i to kao akt solidarnosti. Isto tako ustaćemo i kao znak pažnje katastrofe na Sardiniji. Molim vas da ustanete sa svojih mjesta.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 E, nadležni odbor ima prizmjenu vezanu uz tekst temeljem članka 216 stavak 4 prema poslovniku, smatra se prihvaćenim. Ako u okviru 24 sata jedna frakcija ili 40 e, zastupnika nema primjedbe na Onsons Direkt i u zapisniku ćete vidjeti objavljeni. A sada prelazimo na glasovanja pozivam vezan uz e, Dean Kalfin, vezano uz višegodišnji financijski okvir. Ovo je pojedinačno glasovanje jer je potrebna kvalificirana većina. Otvaram glasovanje. Da li su sve